primjeni direktive o poštanskim uslugama. Gospodine izvjestitelju, izvolite. Hvala. U ovo vrijeme sad već nije to bitno. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, pošta u Europi daje važan doprinos zajedništvu u Europskoj uniji budući da sam ja 2007. E, pregovarao o jednoj poštanskoj direktivi me velika želja je da ta teritorijalna i gospodarska objedinjenost ostaje. Tada je ta poštanska služba, imali smo znači prekograničnu konkurenciju, imali smo u državama članicama nove pružatelje usluga, nove ponuditelje na tržištu pro ponuda se proširila i sve to je išlo u dobrom smjeru. Naravno, kroz digitalizaciju komunikacije u 21. stoljeću bilo je i nekih dubinskih promjena, to ne smijemo zaboraviti, ali moramo utvrditi da poštanske službe koje su prije deset godina bile jako aktivne na europskom tržištu da su se povukle u svoje e, države e, iz kojih dolaze što je ono što nismo željeli postići željeli smo veću konkurentnost na europskoj razini e, sad ću spomenuti nešto što je rekao Volter, a to je da je pošta tješiteljica života jer ona one koje su odsutni pretvara u osobe koje su prisutne. Evo, to je doista dobra reklama za poštu. E, mi e, smo već od 90. godina se dogovorili, podsjetit ću na prethodnog kolegu Brana Simpsona koji je prvi bio izvjestitelj prve poštanske direktive, mi smo e, definirali da to mora biti univerzalna usluga jer ono što nam je bitno da ne samo da ljudi koji su u velikim urbanim zonama imaju dobru poštansku službu, nego i oni koji su u udaljenim regijama, na planinama, na otocima i udaljenim područjima. Oni svi trebaju imati kvalitetnu poštansku službu. Sada deset godina kasnije utvrđujemo da ta služba nije tako jednako dobra u svim državama članicama. Bio sam iznenađen e, čuti da ima jedna država članica gdje 25% e, stanovništva e, odlučeno je da svakodnevna dostava nije potrebna E, to doista nije u skladu s onom univerzalnom uslugom. U svakom slučaju ponuditelji te univerzalne usluge moraju imati odgovarajuće okvirne uvjete. Oni e, te e, uvjete danas imaju jer su oslobođeni PDV-a. E, svi oni koji imaju obvezu univerz, pruženja univerzalne usluge imaju taj instrument koji njihovi konkurenti nemaju. A i e, u našem interesu da oni koji imaju tu privilegiju da nema PDV-a na poštanske markice, oni moraju ponuditi široku ponudu usluga jer je to naravno dio toga što nazivamo univerzalna usluga. E, bitno je stvoriti jednake uvjete za poštanske službe za velike, za male, za prekogranične usluge. Želimo da nadzorne e, službe e, se pobrinu da se to i osigura. Želimo e, jači pritisak kako bi se osiguralo da se obveze iz europskih iz europskih direktiva doista i primjenjuju. Zahvaljujem osobito e, izvjestiteljima u Sjeni na konstruktivnoj suradnji. E, bilo je to malo teško jer tim koji je pregovarao 2007. Samo nas je dvojca ostalo iz tog tima. Evo, mislim da smo dobro uspjeli. Radujem se raspravi i nadam se da ćemo sutra odaslati snažan signal za ovakvu univerzalnu uslugu. Hvala. Hvala, gospodine Ferber. Povjerenik Dombrovskis. Gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici, htio bih vam zahvaliti na, iz, na samoinicijativnom izvješću, prije svega gospodinu Ferberu izvjestitelju, kao izvijest, go, gospođi Anderson i gospodinu Kohu koji su bili izvjestitelji za mišljenja. E, pošte, pošta je jako važna za gospodarstvo. 2014. godine e, više od 500 e, milijuna paketa i velik broj pisama se slao u Europi. Istovremeno se taj broj smanjio za godinu dana za skoro 4%. U nekim zemljama je taj pad bio još veći. U Danskoj je pao za 14%, u Italiji za više od 9%. S druge strane, broj paketa raste sve brže zahvaljujući e-trgovini. E, preko granična e-trgovina jako je važan element strategije. Drago mi je da se parlament slaže da je potrebno e, da su potrebne kvalitetne prekogranične e, na dostava paketa na temelju e, e-trgovine. Kao što znate, naše izvješće o direktivi o poštanskim uslugama poslali smo krajem prošle godine. Rekli smo da je potrebna analiza tržišta i praćenje i rekli smo da ćemo svake godine objavljivati statističke podatke. Posljednje statistike za 2014. godine su u lipnju objavljene na stranicama komisije. Komisija isto tako uspostavlja e, stručnu skupinu o statistikama u području pošte. Isto tako je bitno da se poboljša proces prikupljanja da se i da se smanje administrativno opterećenje. Direktiva o poštanskim uslugama za, e, traži od pružatelja usluga da, da pruža do, e, uslugu dostave paketa i i e, pisama e, svaki dan osim iznimnim slučajevima. Međutim, e, budući da se smanjuje potražnja, cijena se povećava. To je recimo prošle godine dovelo do povećanja od 7%. Potrebna je fleksibilnost o tome kako države članice mogu primjenjivati direktivu. Ovo im omogućuje priliku da se prilagođavaju pod različitim promjenama potreba e, korisnika i da se osigura održivost usluga. E, u brojnim zemljama e, pošta pruža i pruža i dostavu paketa i pisama i novina i to je dio un, uh, univerzal, u sklopu univerzalne usluge i to šest puta tjedno, a ne pet dana tjedno. Kompenzacija treba biti ograničena na ono što je doista nužno i ne smije narušavati konkurenciju. Kako bi uh, se pomoglo izračunu uh, troška, mi smo E, definirali pristupe izračunu i, e, i to u skladu s direktivom. E, ovo izvješće prepoznaje temeljnu ulogu neovisnih regulatora u provedbi ove direktive. 2010. godine uspostavili smo Europsku skupinu regulatora za poštanske usluge kako bismo razmjenjivali najbolje prakse. E, cijenimo e, rad skupine u provedbi ove direktive i e, i to prije svega u kontekstu prekogranične dostave paketa. Oni su isto tako važni u provedbi odnosno pripremi prijedloga uredbe. Sada ću se vratiti na dostavu paketa. Kao što znate, prijedlog je usvojen u petom mjesecu kao dio mjera da se popravi prekogranični na e-trgovina. Cilj je da se pokrenu promjene tamo gdje tržište i konkurencije nisu zaživjeli. E, cilj je da usluge postanu interoperativne. Uredba predlaže djelovanje u tri ključna područja. Prvo, e, e, pruža regulatorima e, informacije o pružateljima usluga u svim državama članicama osim najmanje. Na taj način će se lakše uočiti problemi na tržištu. Drugo, cijene koje plaćaju pojedinci i mala poduzeća više transparentnijima i smanjit će se cijene. I, i isto tako omogućit će E, trećim stranama e, pristup e, prekograničnim mrežama u kontekstu prekogranične dostave paketa. Cilj je smanjenje cijena i veći izbor proizvoda, prije svega u perifernim područjima. Isto tako malim maloprodajnim poduzećima će im će omogućiti pridobivanje novih klijenata. po, pružatelji usluga će imati isto tako korist od sve većeg broja paketa. Na taj način će se sačuvati i otvarati nova radna mjesta, prije svega u udaljenim i e, ruralnim područjima. Na kraju bih htio spomenuti zapošljavanje, budući da je se na to svrnuo parlament. Kao što stoji u izvješću odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja. Direktiva za poštanske usluge omogućuje državama članicama da promisle o radnim uvjetima u postupcima za autorizaciju. To znači da se mogu zahtijevati e, poštovanje određenih minimalnih standarda. Hvala. Radujem se e, vašim stajalištima i vrlo produktivnoj raspravi. Muchas gracias, señor comisario. Señor Bach. Zahvaljujem vam na ovom izvješću. Meni su u tom izvješću važne tri točke. To je e, ono što je gospodin e, Ferber već spomenuo, a to je da se zadrži univerzalna usluga. Drugo je uloga nacionalnih e, regulatora, da se ona proširi i treće je utjecaj na regulatore. To sektor je važan, klasični ponuditelji su proveli i prekvalifikaciju poštanskih kadrova, to je dobro određeno, no postoje tu i novi ugovori, zahvaljujući kolektivnom pregovaranju, novi e, ugovori sa djelomičnim radnim vremenom e, i slične forme zapošljavanja. Bitno je osigurati da se zaposlenicima pošte osiguraju dobri uvjeti i e, odgovarajuća nagrada za njihov rad i ostali e, uvjeti vezani uz zapošljavanje. Ta veća konkurencija u buduće ne bi smjela ići na uštrb radnika pošte. Zahvaljujem gospođa Anderson. Pozdravljam ovo izvješće u ime socijalista i demokrata i zahvaljujem gospodinu Ferberu i kolegama u različitim odborima koji su naporno radili na tom izvješću. Ostvarili smo dobre rezultate. U proteklim godinama bilo je značajnih promjena poštanskih usluga, e, posebno u sektoru dostave paketa ova direktiva je dobrodošla prilika da sada ocjenimo taj e, napredak i da utvrdimo prioritete za poštanske službe u Europi. Bitno je reći da e, pregled poštanskih usluga i izvješće o kojem glasujemo, su, o kojem glasujemo sutra za ističe da ne, se ne zahtjeva privatizacija ovih službi, već da građani Europske unije imaju zajamčeno pravo na usluge, poštanske usluge koje si mogu priuštiti i to je nešto što treba zadržati. Zaštita, kao što je već više pute rečeno, i minimalni standardi i dostave je nešto što države članice trebaju osigurati i za to je potrebna odgovarajuća fleksibilnost u zakonu u zakonu kako bi se pokrile različite geografske okolnosti. Ja vas potičem da prihvatimo ovo izvješće jer ono e, naglašuje da ta e, konkurencija u poštanskom sektoru mora se odvijati na način koji pojačava e, odnosno osnažuje ljudska prava, ali ne smijemo omogućiti biranje najboljih uvjeta u odnosu na zapošljavanje u ovom sektoru. E, naime, ovaj sektor doveo je i do velikih razlika u plaćanja, plaćama. E, povećanje konkurencije ne bi smjelo dovesti do nezakonitih socijalnih praksa. Mi moramo zaštititi e, prava zaposlenika u cijelom sektoru. Iako se ovo izvješće primarno bavi revizijom direktive o poštanskim uslugama, mi znamo da je online shopping vrlo važan čimbenik toga, to je spomenuto i ovo je doista dobro izvješće i pozivam se da glasuju za njega sutra. Hvala, gospodin Van den Kamp. Zahvaljujem. Kao prvo i ja želim zahvaliti Markusu Ferberu kao izvjestiteljima u sjeni odbora za promet. E, zahvaljujem i gospodinu Dombrovskom povjereniku za unutarnje tržište koje, e, koji e, je ovaj posao odradio na vrlo profesionalan način u ovom digitalnom, digitalnom dobu možda je čudno da govorimo o staromodnim poštanskim uslugama, no ono što sam mene naučio da konvencionalna poštanska dostava i općenito e, pružanje poštanskih usluga je od velikog značaja za brojne ljude u Europi. Ne govorim ja ovdje samo o starijim osobama ili e, osobama koje žive u manje gusto naseljenim područjima. Govorimo svima, svi naručuju nešto putem pošte. Predsjedniče, a i komisija je to već nekoliko puta rekla, imamo tu direktivu o dostavi paketa e, koju treba donijeti i svi znamo koliko je to blisko vezano uz e-trgovinu i digitalno gospodarstvo koje što više raste. Kad već imam riječ, želio bih postaviti pitanje, možete li utvrditi koliko provedbenih izvješća Europski parlament je do sada e, završio. Uvijek iznova E, traži se od nas da se bavimo sa paketima brojnih e, izvješća, izvješća na vlastnu inicijativu, no na početku mandata naglasili ste da će se Europski parlament sve više usredotočiti na stvarnu provedbu e, provedbe tog zakonodavstva. Buzek je govorio o provedbenim izvješćima o provedbi, dakle, no čini mi se da nismo baš vidjeli dosta tih izvješća o provedbi, pa zato pitam za to gospođo izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Da, gospodine Ferver, da, evo, u ovom, ove ovaj put ćemo podupriti ovo izvješće i jednom kad mi to učinimo, zato što je zaista uravnoteženo, e, a riječ je zapravo o uredbi s kojom se ne slažemo u potpunosti, no ja vam čestitam na vašem izvješću i činjenica je da mi iščitavamo to izvješće u svijetlu tog drugog, te druge uredbe E, tog paketa e, koji se tiče svih poštanskih usluga. I sada bih vas ja htio gospodine Dombrovski ispitati, e, htjela bih vas pitati kako to da ste odlučili donijeti zapravo tu uredbu, a niste proveli savjetovanje sa zainteresiranim stranama, niti niste odlučili poslušati parlament što ima reći i može poboljšati vaš prijedlog. Mi se ne slažemo po pitanju uravnoteživanja poštanskih usluga i e, slanja pošiljka i paketa te roaminga. To nema nikakve veze sa sektorom telekomunikacija budući da znamo da su poštanske usluge nešto što se odnosi na dostavu pošiljaka i paketa. E, u nekim temama mi ćemo definitivno pokrenuti znači bitku protiv vaših prijedloga koji ste pokrenuli. Ali što se tiče naših izvješća, ja želim zahvaliti izvjestitelju, zahvaliti na uravnoteženom mišljenju i zahvaljujem što su usvojili sve naše amandmane s kojima smo pokušali eh, braniti eh, univerzalnu eh, poštansku uslugu koja nudi poštena radna mjesta. Gospođa Foster, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče, kolege. Želim zahvaliti Markusu na njegovoj posvećenosti e, ovoj direktivi. prvotno sam bila oduševljena jer je izgledalo kao da smo donijeli zajednički zaključak nakon dugo vremena, no čini se da ipak nije tako. Naša poštanska usluga izuzetno je važna svim stanovnicima u mojoj zemlji i datira do Henrika VIII, izvrnog zagovornika Brexita. Za vrijeme Charlesa I imali smo prvu ujedinjenu univerzalnu poštansku uslugu diljem e, Ujedinjene kraljevine. Dakle, trenutačni akt iz 2011. prelazi minimalne obveze za univerzalne usluge Imamo uslugu koja traje šest dana sa e, cijenama i isto tako usluge posebno specificirane za ljude s invaliditetom, što znači da ispunjavamo sve zahtjeve. Nažalost, zbog socijalne dimenzije koja nije zadovoljavajuća, nećemo podržati izvjestitelja sutra za vrijeme glasovanja. Ne zato što ne podupiremo dobre radne uvjete i dobre mogućnosti, već zbog stavka 48 i reference na vozila koje imaju manje od 3,5 tone. 2014. godine smo željeli isključiti vozila te težine i imali smo potporu za tu uredbu. Sada živimo u svijetu gdje će većina nas kupovati predmete preko interneta očekujemo uslugu 24 sata na dan. Zbog toga MSP-ovi i poduzetnici u tom području znače izuzetno puno. Dakle, ne mogu poduprijeti vaše izvješće, osim ako se ne ukloni stavak 48. Nadam se da će to biti tako prije sutrašnjeg glasovanja. Hvala vam. Puno hvala. Gospodin Telička. Uh, chairman, uh, um, Vice President, uh, colleagues, Kolege, Gospodine predsjedniče, poštanske usluge primarno su stvar komunikacije i mislim da ne postoji ništa slično što se toliko promijenilo u zadnjih 20 godina kao što su komunikacije. Pitam se koji je omjer između razglednica koje su poslane prošlog ljeta u usporedbi sa slikama i porukama na Facebooku i Whatsappu. Stvar se drastično promijenila. Ako pogledam direktivu iz 1997. godine, to nam se čini kao daleka povijest. I čak i ako pogledamo treću direktivu iz 2008 ona je već e, zastarjela, treba ju ažurirati. I kolega Ferber se nije držao te direktive, već je pokušao ne samo pogledati današnju situaciju, već i ono što će se događati sutra. Mislim da je to pravi smjer koji moramo poći, ispuniti očekivanja potrošača trebamo zapravo biti u koraku, u korak s vremenom. Za mene Rješenje je imati solidno regulatorno okruženje sa visoko kvalitetnom univerzalnom uslugom i određenim stupnjem fleksibilnosti, neovisno naglašavam, neovisno od nacionalnih tijela, to jest nacionalna tijela koja prate situaciju na tržištu, dakle imamo pravedno okruženje između poduzeća koja su dugo na tržištu i novo pridošlica, to su poduzeća za univerzalne usluge i eventualno MSP-ovi. I trebamo imati svijest o prilikama prekograničnog poslovanja. To je pravi smjer, a ne protekcionizam i bojim se da je to što se pojavljuje u nekoliko država članica. Za mene osobno, dame i gospodo, ovo nije kraj, već početak dobro napredujemo, ali već e, neko vrijeme čekamo sljedeći prijedlog, e, potpredsjednik je već o tome govorio, a radi se o uslugama dostave paketa. Radujem se tome i mislim da se trebamo voditi na oko kojih smo se složili u izvješću. Zahvaljujem gospodinu Feberu na njegovoj suradnji. Thank you, Mr. E, Hvala gospodine Telička. Sljedeći govornik je gospođa Gonzales Zahvaljujem Dame i gospodo, kao u mnogim drugim sektorima, komisija je posvetila veliki trud liberalizaciji e, poštanskih usluga. Kada govorimo o drugim sektorima, argumenti koji, koje smo mi podržali je upravo da zajamčimo e, kriterije za usluge poštanske usluge koje će biti kvalitetne i također stvaranje novih radnih mjesta. Nije iznenađenje kao ni u drugim sektorima što se ti ciljevi nisu ostvarili, baš naprotiv. E, upravo one države koje su najoštrije primjenjivale odredbe direktive su došle do suprotnih e, rezultata. Došlo je do općeg pogoršanja kvalitete te također se povećao broj prigovora kada je riječ o novim operaterima. Kada govorimo o svim tim karakterističnim e, e, karakteristikama poštanskih usluga, e, ono što trebaju pratiti, a to je univerzalnost takvih usluga. Kada govorimo o privatnim operaterima, oni pokušavaju se usmjeriti samo na one najunosnije dijelove tog tržišta i usmjeriti se samo na najmanje korisnike. I upravo najveći gubici kvalitete se, su se pokazali da su prisutni u neurbanim i onim marginalnim područjima. Kada govorimo o radnom planu, vidimo da nije došlo do povećanja radnih mjesta, nego upravo do smanjenja prosječnih plaća i do pogoršanja radnih uvjeta. I zato se mi iz našeg kluba zastupnika pitamo kada će doći trenutak da europske institucije e, prihvate e, ove dokaze i da napuste upravo tu liberalizaciju tih usluga za sve. Moramo, predsjednica prekida govornicu. Hvala. Sljedeća govornica je gospođa Evans. Jedna i pol minuta. Hvala vam, gospođo predsjednice. E, želim zahvaliti izvjestitelju na izvješću i na amandmanima od našeg kluba. Zeleni i Ujedinjena ljevica će poduprijeti izvješće sutra. Kao što su već drugi kolege rekle, važno je da univerzalne usluge budu obvezne, da dostava bude pet puta tjedno minimalno. I važno je osigurati dovoljnu fleksibilnost kako bi države članice mogli ispuniti vlastite potrebe i isto tako osigurati održivu uslugu. Pošta je jedna od najvrijednijih javnih usluga i promijenila se i značajno razvila u posljednjih nekoliko godina kako smo postali sve više okrenuti digitalizaciji. Prema vlastitoj izbornoj jedinici u Walesu znam koliko je teško osigurati da nema diskriminacije protiv ljudi koji žive u ruralnim ili planinskim područjima za razliku od stanovnika u gradovima ili gradićima. Moramo im pružiti jednaku uslugu. Izvješće naglasava važnost pristojnih radnih uvjeta i plaća za sve poštanske radnike. Također više odmora za vozače kako bi se poboljšala sigurnost na cestama. Tu je zaštita potrošača i mogućnost laganog ulaganja žalbi, pogotovo za prekogranično poslovanje. I tu su naravno pristupačne cijene i pristup svima, a to mora biti osnovno načelo za sve naše usluge. Hvala vam. Hvala i hvala vam što ste se držali vremena. Gospodin Deli, imate jednu i pol minutu. Hvala. Prvo želim čestitati izvjestitelju jer doista je obavio sjajan posao i bio je izuzetno otvoren e, za naše amandmane. Istovremeno kada se radi o sadržaju, moram reći da e-trgovina postaje sve rasprostranjenija, ali te usluge neće biti uspješne bez klasičnih poštanskih usluga. Dakle, online kupovina ne funkcionira bez poštanske dostave. I upravo je zato važno da poštanske usluge budu dostupne i u udaljenim područjima, područjima koja su slabo naseljena. Ali isto tako trebamo zadržati fleksibilnost. Zbog toga sam sretan što ovaj dokument uzima u obzir lokalne posebnosti i isto tako dugoročnu održivost. A to je nešto što je od ključne važnosti za države članice kada je riječ o uslugama unutar država članica i o prekograničnim uslugama, to je također jedno važno područje i moramo tu imati e, pristupačne cijene. Isto tako još uvijek postoji puno poteškoća zbog visokih cijena vezanih uz određene poštanske usluge. Treba razmišljati o korištenju novih tehnologija, na primjer bespilotnih letjelica, za dostavu. I ako propisi budu dobri, to bi moglo biti izuzetno učinkovit način dostave. Hvala. Demonte, jedna minuta. Zahvaljujem predsjedateljice pravo da se primaju i odašilju informacije jedan od glavnih stupova europske politike. Trebamo osigurati univerzalne poštanske usluge e, i to po pristupnim cijenama i vrlo učinkovite. Također kada je riječ o e, dostavi pošiljka i paketa te prijenos samih e, poštanskih pošiljki. Budući da je dostava svih tih usluga na marginalna područja predmet također i kohezijske politike. Ono što moramo napraviti, a to je da u takvim iznimnim situacijama budemo fleksibilni kako, bismo od, kako bismo održali fleksibilnost tih uslužbi, kako bismo se prilagodili novim zahtjevima e, korisnika i razvoju tržišta. Kada govorimo o univerzalnoj usluzi, ona mora biti karakterizirana javnim interesom. Od e, važne, e, velike važnosti je strateška uloga tih novih digitalnih tehnologija. One moraju imati veliku ulogu u tom kontekstu i moraju pružiti ravnotežu uravnoteženost između fleksibilnosti i prava na informacije. Hvala. A sada dajemo riječ e, kolegi Zlotovskom. Jedna minuta. Szanowni Państwo, rynek usług pocztowych w Europie podlega przeobrażeniom, które skutkują... Hvala vam. Tržište za poštanske usluge prolazi kroz promjene i neke osnovne usluge više nisu potrebne. Međutim, to ne znači da poštanske usluge ne bi trebalo dugoročno održavati. Možemo raspravljati e, o tome točno kakve će usluge biti potrebne. Poštanski operatori se možda neće natjecati na takvom tržištu jer bi to za njih značilo dodatne troškove. Razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta znači da dostave paketa treba regulirati i to bi omogućilo snižavanje troškova i na taj način bi novi operatori mogli ući na tržište. U tom smislu najvažniji je pristup takvim informacijama, na primjer informacijama o trošku, cijeni usluge i mogućnosti da se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 poštanske usluge svim građanima i da je to univerzalna usluga. Trebamo uskladiti definiciju univerzalne usluge i isto bismo tako trebali to e, procijeniti na temelju europskih minimalnih standarda. O tom pitanju raspravlja se i u Finskoj i vjerujem da e, niska gustoća stanovništva nije razlog da se ne pružaju takve usluge. Važno je da poštanske usluge budu pristupačne i pouzdane i također je važno da za poduzeća diljem Europe. Ovo moramo sagledati iz jedne perspektive i pronaći rješenje, a ne se fokusirati na problem. Poštanske usluge nisu teret niti opterećenje, već su nužne za funkcioniranje društva a poštanski radnici su isto tako važan kamen temeljac našeg društva i trebamo ih cijeniti. Hvala vam. Kolega Dorman, izvolite. Danke, Frau Vorsitzende. Ich möchte mich beim Zahvaljujem. Evo, ja bih htio zahvaliti prvenstveno izvjestitelju na njegovom izvješću koje je naglašava univerzalnost poštanskih usluga. Kada govorimo o e, dostavi pošte, to je zapravo znak dobre kvalitete ne samo u gradovima, nego i u ruralnim područjima gdje ima manje stanovnika i to su ona izuzeća koja danas moramo predvidjeti. A ta izuzeća se moraju e, uzimati e, kao posebni slučajevima. Dakle, e, činjenica je da kada govorimo o nekakvim posebnim uslugama, one nisu dobro, dobra mjera. Recimo u Italiji je predviđeno pravilo po kojem 20% stanovništva je u potpunosti isključeno iz univerzalne poštanske usluge. U mojoj zemlji 120, u mojoj regiji 120 sela, 120 općina zahtjeva također da mogu sudjelovati i biti dio tih univerzalnih poštanskih usluga. To trenutno nije moguće, ali oni se e, nadaju da će ipak doći do distribucije e, pošte i u njiho raspodjele pošte u njihovim područjima e, svaki drugi ili treći dan. To u nekim zemljama nije problem, ali u Italiji jest. Često se može čitati, često se u nekim mjestima čitaju novine od prethodnog dana, a ne od tadašnjeg dana. I upravo zato treba se E, države obavezati na univerzalno provođenje poštanskih usluga i tu je ono za što smo mi kao institucije odgovorni. Dakle, poštanske usluge su javne službe, da tako mora ostati. Hvala. Hvala. Gospodin Liberacki, jedna minuta. Hvala vam, gospođo predsjednice. Što se tiče pošte, to je javna usluga, to je doista istina. Bez pristupa poštanskim uslugama određena skupina ljudi jest isključena. I to je nešto što bismo voljeli izbjeći. Moramo zapamtiti da namjeravamo osigurati e, zemljopisni, financijski i drugi pristup poštanskim uslugama. Zato treba razmotriti određene fiksne troškove koji se trebaju snositi to ide ruku pod ruku sa zahtjevima o kvaliteti. Ne bismo se trebali bojati snažne konkurencije. Imali smo e, najjeftinije rješenje u Poljskoj, dakle usluge su bile manje skupe, a poljski sudovi su dostavljali informacije na druge načine, a ne, poštans, ne pomoću poštara, rezultati su bili katastrofalni, a sve zato što su htjeli uštedjeti. Želim naglasiti koliko su važni dobri uvjeti rada i u tom pogledu se ne slažem s drugim govornicima. Hvala vam. Gospođa Gerling, jedna minuta. Hvala vam, gospođo predsjednice. Ja zastupam jednu ruralnu regiju i dio moje regije je toliko e, siromašan i izoliran da se da, da pola milijuna stanovnika dobivaju financijsku potporu od Europske unije. To je udaljeno područje koje je, nije toliko naseljeno i poštanske usluge su iznimno važne. Zaštićene su našom, eh, našim zakonom o poštanskim uslugama iz 2011. Ovo samo inicijativno mišljenje do neke mjere jamči obvezu univerzalne usluge u ostatku Europe, ali prepoznajemo izazove i poteškoće koje predstavlja takva obaveza. Poštanske usluge i pružatelji usluga moraju biti jake, fleksibilne organizacije koje se prilagođavaju uvjetima koji se mijenjaju, isto tako i potražnji koja raste i smanjuje se. Oni ne trebaju imati dodatno opterećenje e, zbog propisa. Zaštitimo zato poštanske usluge i odbimo ove, ova izvješća jer su to spominju se tahografi, tahografi i druge ograničavajuće prakse koje nisu dobre. Hvala lijepa. Gospođa Tun nije ovdje, možda će doći poslije, možemo ići dalje pa ćemo je kasnije dati riječ, ali u ovom trenutku gospođa Štajnruk jedna minuta. Um Zahvaljujem. Evo, kada govorimo o pošti, ovdje se govori o nečemu puno višem nego običnoj konkurenciji, nego i o zadovoljstvu klijenata. Moramo dobro reagirati kako bismo imali zadovoljne klijente. Moramo osigurati prikladne radne uvjete i također moramo zahvaliti e, kolegi George Paku koji je autor e, mišljenja za e, odbor EMPL i također koji je uzeo u obzir naša stajališta. Želim zahvaliti i e, odboru za promet koji su uključili i tu socijalnu dimenziju u izvješće. Mi smatramo da vrlo često se čini da se konkurentnost provodi na uštrb prava radnika. Mi smo ti koji moramo osigurati dobre radne uvjete neovisno o obliku zaposlenosti i također ono što danas vidimo, a to je da mnogi e, samozaposleni radnici e, vrlo često rade u E, nesigurnim uvjetima ili također e, rade za podugovaratelje i to u radnim uvjetima koji su apsolutno neprihvatljivi i koji se ne mogu pomiriti sa dobrim radnim uvjetima koje mi moramo nuditi za bolju budućnost. Hvala. Sljedeća na redu je gospođa Žitnjanska, jedna minuta. Hvala vam lijepa gospođo predsjednice. Zahvaljujući elektroničkim komunikacijama dani pisama su gotov, gotovi. Broj pisama koja se šalju poštom se smanjio, ali 20.000 pisma i dalje se izmjenjuje svake godine, a poštanske usluge ne gube na važnosti samo zato što su se pojavile elektroničke komunikacije. Te usluge moraju biti dostupne svima. Cijene u Slovačkoj su daleko iznad prosjeka Europske unije. Cijena za šlanje pisma je viša od e, cijene u Švedskoj ili Njemačkoj. I zato mislim da bi da slovačke cijene svakako ne bi trebale rasti. I pozivam sve poštanske operatore, operatere da osiguraju povoljnije cijene. Hvala. Sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Nisam, eh, upravo sam htio reći kako ne vidim gospodina Marijasa, ali on se sada pojavio u zadnji trenutak. Izvolite da imam riječ. Zahvaljujem. Poštanske usluge su zapravo jako bitne usluge. To je inovativni sektor koji je trenutno u razvoju. U mnogo situacija neke države članice pokazuju da javne usluge i dalje mogu biti konkurentne u okruženju koje jest eh, pogođeno ovim politikama štednje. Zato moramo imati na umu potrebu naših građana. I upravo zbog toga naši građani moraju eh, imati usklađene poštanske usluge u svim državama članicama to nam nameće potrebu za time da se naša nacionalna tijela zapravo moraju uskladiti sa odredbama koje propisuje Europska komisija. Ali oni su ti koji također moraju procijeniti kvalitetu javnih usluga, poštanskih usluga, ostvarivši jednu zajedničku europsku mrežu takvih usluga. Kada govorimo o kvaliteti poštanskih usluga, e, to je nešto e, što mora zadovoljiti rokove dostave i sve je to moguće ostvariti. Zahvaljujem, a sada budući da se gospođa tu nije vratila u e, dvoranu, dajem riječ gospodinu Dobrovskiju e, u ime komisije. Izvolite. Uh, Madam predsjednice, cijenjeni zastupnici, cijenim vaš interes i stajalište koje ste izrazili tijekom rasprave. To pokazuje koliko, je, koliko su važne pristupačne povoljne i održive poštanske usluge diljem Unije i naglašava se važnost poštanskih operatera u stvaranju radnih mjesta. Kao što sam rekao na početku, poštansko tržište se brzo mijenja diljem Europske unije. Kao povjerenik mogu vam reći da komisija drži na okus za razvoj situacije. Slažemo se da postoji potreba za fleksibilnošću E, u smislu obveze za univerzalne usluge, kao što je navedeno u direktivi. Zadovoljan sam što se slažete da su nam potrebne e, da nam je potrebne povoljnije usluge preko granične dostave paketa. Također smo čuli i komentare koje se tiču drugih elemenata, dopustite da naglasim sljedeće. Komisija je slušala Europski parlament nakon usvajanja plana djelovanja iz 2013. Prijedlog uredbe o prekograničnoj dostavi paketa usvojen je 2016. u svibnju, to je dio paketa o digitalnom jedinstvenom tržištu i povezanim mjerama za poboljšavanje e-trgovine. Ovaj prijedlog ne tiče se roaminga ili ograničenja cijena. Dakle, ne smijemo tu raditi nikakve usporedbe, već trebamo pogledati pakete i poštanske usluge jer se oboje koristi za, u smislu e-trgovine. Još jednom, već smo raspravljali o ovoj uredbi u vijeću i radujem se suradnji s parlamentom na ovom pitanju. Hvala vam na vašoj pažnji. Hvala. Sada dajem riječ izvjestitelju, gospodinu Ferberu, da završi raspravu. Izvolite. Zahvaljujem. Dragi kolege, drage kolegice, evo na prvom mjestu htio bih zahvaliti svim onima koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Istina je da se moramo pozabaviti pitanjem poštanskih e, usluga. Ove trenutne direktive moraju, e, trebale su znači biti e, provođene i primjenjivani do 2013. u državama članicama. Komisija je objavila komunikaciju o provedbi direktive. To je bila njezina zadaća, a ovo je sada stajalište parlamenta o provedbi. I zato smatramo da je potrebno intervenirati. Žao mi je ako e, su ovdje britanski kolege iz konzervativne stranke e, ti koji ne samo da, neće će izaći iz Europske unije, nego se niti ne slažu sa ovim izvješćem. I htio bih samo razjasniti svim kolegama iz e, ljevice, pak s druge strane, da imamo različita mišljenja i to je nešto što je izraženo u amandmanima koje ste podnijeli. Moj klub zastupnika ih neće moći usvojiti, ali činjenica je da ako imamo različita mišljenja, da onda samo se usmjerimo na rezultat glasovanja. Ja vjerujem e, da evo ćemo u međuvremenu uspjeti imati takozvane e, pružatelje E, poštanskih usluga koji će moći opskrbljivati i one ruralna i planinska područja. Ono što je bitno napraviti, a to je da utvrdimo temelje kako bi cijeli taj paket mjera mogao funkcionirati. No činjenica je da još uvijek postoje regije u kojima to ne funkcionira i zato upućujem apel komisiji da napravi sve što je moguće kako bi nacionalni zakonodavci mogli e, biti pod nadzorom da se vidi primjenjuju li europsko pravo ili ne. I još zadnja stvar koju želim spomenuti. Mi smo u svakom slučaju konstatirali da e, ruralne, da zapravo univerzalne poštanske usluge su te koje su se pokušale boriti e, protiv e, primjene takve direktive zato što su se odnosili prvenstveno na prekogranične naknade. Dakle, jedan budući da je Istina da su prijašnja slanja pošiljki od moje kuće do e, Brisela e, košale jednako kao što su košale unutar samog Brisela, to više nije tako. A trebalo bi biti ako želimo e, provesti koheziju u Europi. Znači moramo imati zajedničku tarifu za cijelu Uniju. Hvala. Hvala Poštovani zastupnici, rasprava je završena. ovome ćemo glasovati sutra.